Pa, hvala što ste mi dali riječ. Eh, predsjednici odbora, uvaženi članovi, velika mi je čast da mogu ovdje biti pred vama. U potpunosti sam svjesna, da ovaj portfelj, eh, ako me potvrdite kojeg ću se baviti, ima stvarni učinak na živote svih ljudi u ovoj prostoriji i na svakoga od 500 milijuna ljudi koji su dio tog zajedničkog projekta Europske unije. Dakle, sa velikim entuzijazmom, ali i sa snažnim osjećajem odgovornosti, tražim od vas da me potvrdite kao povjerenicu za pravosuđe, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost. Kažem entuzijazam zato što mislim da zajedno možemo dovesti do razlike u našim životima, kao i svi vi. Ja sam ušla u politiku zato što želim dati svoj doprinos e, društvu. Želim ostaviti svoj trag, promijeniti živote ljude i to učiniti u Europskoj uniji. Jedan slavni češki političar nego što sam to ja je 2000. stao pred ovaj parlament i rekao je ovo. Glavne europske vrijednosti koje su eh, oblikovane turbulentnom povješću Europe su prihvaćene u ostatku svijeta i to su očite vrijednosti poštivanje pojedinca i njegovih prava, njegovog, njegovog prava, digniteta, načelo solidarnosti, jednakosti pred zakonom, pravne države, odnosno vladavine prava, zaštita svih etničkih manjina, demokratskih institucija, dioba vlasti, odnosno trodioba vlasti, politički pluralizam, poštivanje privatnog vlasništva i e, slobodnog poduzetništva, tržišnog gospodarstva i razvoj građanskog društva. Václav Havel, kao je toliko puta, je bio pravi vizionar kada je to rekao ispred svog vremena i E, moja obveza i ono što se obvezujem tu pred vas je da nastojim da ta, te vrijednosti i ta temeljna prava koje on tako lijepo e, opisao Václav Havel da se pobrinem da se one poštuju. To su vrijednosti u koje ja u potpunosti vjerujem. Ovaj novi portfelj koji uključuje e, pravosuđe, e, zaštitu potrošača i rodnu ravnopravnost e, treba to učiniti na taj način što će premostiti jaz između europskog pravnog sustava i nacionalnih pravnih sustava. Mi moramo imati gospodarski rast zato što ne možemo imati taj rast bez snažnog pravosudnog sustava jer jedino tu može E, poslovanje, biti uspješno. Ali moramo također osnažiti i jedinstveno tržište. Dakle, moj portfelj ima cijeli niz e, akcija koje se sada e, poduzimaju, koje će se poduzimati u budućnosti kako bi se zaštitila prava ljudi i kako bi se izgradilo povjerenje. Kada maknete tu kompleksnost i pravne pojmove svi prijedlozi Europske unije na ta tri područja žele postići jednu od te tri stvari. To znači više izbora, više zaštite i više povjerenja. U mojem mandatu namjeravam biti zastupnica interesa ljudi. To je jedinstvena mogućnost da se različiti dijelovi tog portfelja spoje u jedno. Uvaženi zastupnici, tijekom sljedećih pet godina ja želim na sva ta tri područja postići nešto. Kao prvo, da omogućim ljudima da imaju više izbora. Što to znači u praksi? To znači da imaju pravo da izaberu gdje žele raditi i živjeti u Europskoj uniji uz puno poštovanje slobode kretanja, da mi se moramo baviti zloporabama ako do njih dolazi, ali ta, te, to temeljno pravo na slobodu kretanja ne smije se dovoditi u pitanje. To također znači da ljudi moraju imati pravo da budu ono što e, hoće, e, da e, ispoljavaju svoju spolnost i svoja vjerska uvjerenja bez straha od bilo kakvog nasilja i da imaju da mogu uživati sva svoja prava i da im Europska unija to omogući. To znači da se razbije stakleni plafon tako da žene mogu biti direktorice škola, direktorice velikih poduzeća, političarke, da, i da za to primaju istu plaću. Ja e, ću e, podržati onaj prijedlog da se moraju žene imenovati upravne odbore. To znači da potrošači e, moraju uživati sva svoja prava, neovisno o tome kupuju li fizički ili online. I mi smo svi dio digitalne revolucije, odnosno to je neovisno o tome da li ste dio digitalne revolucije ili dalje kupujete robu u malom dućanu na uglu. To znači da trebamo imati izbor gdje i kako ćete ulaziti u partnerstvo, vjenčavati se, razvoditi se, e, i moramo za to omogućiti da se međusobno priznaju uh, imovinska prava i pravni dokumenti. Dakle, to je taj izbor. Također želim štititi prava ljudi. Ja ću uh, pomoći potpredsjedniku Timmermansu i daću mu svoju punu podršku u uh, brizi da se uspostavi vladavina prava i da se poštuje temeljna povelja o temeljnim pravima i da sve one vrijednosti koje su ugrađene u našu demokraciju da se u potpunosti poštuju i da Europska unija e, potpiše e, povelju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima što je moguće prije. I želim da prava pojedinaca budu zaštićena brzim e, usvajanjem reformi zaštite podataka i da europljani imaju isto takvu zaštitu u SAD-u Želim se pobrinuti da etničke manjine kao što su Romi uživaju zaštitu od inkluzije, ekskluzije i diskriminacije i želim da budu još i više integrirani u društvo. Želim zaštititi najranjivije članove našeg društva. To znači da trebamo štititi prava djece, posebno na internetu, i pobrinuti se da svi imaju pravo na pošteno suđenje, ako su osumnjičeni za kaznena djela. Želim imati snažnu, nezavisnu, nezavisni europski, eh, europsko tužilaštvo kako bi se zaštitili ljudi od zloporaba i trošenja novca iz europskog proračuna. I eh, sve zloporabe, posebno u financijskom području, će biti eh, važan fokus moje aktivnosti, odgovornost poduzeća je veoma e, važna stvar. I pobrinut ću se da se pravila o bonusima za bankare koje provodi agencija, Europska bankarska agencija da se e, zaista i poštuju. Želim da svi proizvodi koje koristimo budu sigurni. Hoću da se paket e, uredbi o zaštiti potrošača i sigurnosti proizvoda što brže usvoji. Što se tiče zaštite također e, govorim o ženama koje su žrtve e, obiteljskog nasilja ili govorim o ženama koje su žrtve genitalnog e, sakačenja. To je protiv svega što Europska unija predstavlja. I žrtve tog nasilja trebaju, treba se čuti njihov glas. Želim također izgraditi povjerenje u pravosudni sustav Europske unije Moramo biti ujedinjeni u raznolikosti, ali također se moramo pobrinuti da naši zajednički, e, naše zajedničke prav, odnosno različite pravosudne i kulturne tradicije ne stoje na putu e, pravosuđa, pravde, e, slobode i jedinstvenog tržišta. Mi trebamo pravosudne sustave u koje će vjerovati naši građani, a građani i obrnuto. Znači, kad se govori o ovrsi e, presuda iz e, drugih e, zemalja članica, to može funkcionirati samo ako to povjerenje postoji. Ondje gdje je potrebno trebamo daljnju koordinaciju minimalnih standarda u Europskoj uniji, kako u kaznenom, tako i u građanskom pravu. Ali također trebamo bolje upoznati svoje pravosudne sustave i sustave drugih tako da ću e, pojačati napore da se e, da se organizira edukacija za ljude koji se bave pravom kako bi oni mogli u praksi provoditi te naše propise koji idu u tom smjeru i da to služi svojoj svrsi. Također vjerujem da je e-pravosuđe odličan alat koji omogućava građanima da lakše dođu do e, pravde, a to vrijedi i za poduzeća i želim da e, to postane interaktivni alat. I također se želim pobrinuti da e, potrošači mogu imati povjerenja e, kada nešto kupuju, a ne da se boje da neće uživati pravnu zaštitu u drugim zemljama članicama. Znači moramo organizirati taj sustav za rješavanje sporova male vrijednosti kao i alternativno razrješavanje sporova i mirenje. Htjela bih e, da se također e, uvedu nove mjere za kolektivnu pravnu zaštitu. Želim e, također staviti naglasak na sustav izvršenja, odnosno ovrhe, tako da se ljudi ne osjećaju da su prevareni. trebamo osnažiti našu suradnju, suradnju između zemalja članica, tako da to bude u interesu potrošača. Uvaženi zastupnici, um, samo da vam kažem e, jednu stvar osobne prirode. Ja sam prije osam godina bila u e, zatvorskoj čeliji u Češkoj zato što e, sam bila žrtva nepravde i to me zaista šokiralo. Nisam vjerovala da je to moguće, da se nekoga može staviti u zatvor bez dokaza. I nakon više godina je dokazano da su optužbe protiv mene bile protuzakonite, protupravne i lažne. I ja sam nakon tog šoka se odlučila baviti pravosuđem jer htjela sam vidjeti kako pravosuđe funkcionira i zato sam e, počela e, proučavati cijelu tu tematiku i htjela sam povratiti svoju reputaciju i počela sam e, studij prava na pravnom fakultetu u Pragu i to sam učinila i zato jer sam htjela e, prijeći na novi posao, zato što moj prethodni posao i ta branša u kojoj sam radila je bila tamo gdje je moja reputacija bila potpuno uništena. I evo zato, nakon toliko godina, to iskustvo je e, i dalje negdje duboko u meni i kada naiđem na primjer nepravde, jako sam osjetljiva na to. I zbog toga želim da imamo e, poštenije društvo, pravičnije društvo gdje ljudi imaju zaštitu i povjerenje. Ne smijemo e, gubiti e, to uvjerenje da će pravda pobijediti i to se desilo u mom slučaju i e, Češka e, mi je na kraju, država mi je isplatila naknadu i u očima većine e, građana moja reputacija je povraćena. I evo, moji prethodnici ostavljaju iza sebe opus koji je zaista impresivan. Posebno se zahvaljujem Vivian Reding, Nenadu Mimici i gospođi Reinhardt koji su stavili toliko prijedloga. Ja dolazim iz eh, svijeta eh, regionalne politike i strukturnih fondova, znači to je svijet eh, projekata, vremenskih rokova i ispunjenja ciljeva. I ja još uvijek sam sada u ministarstvu za regionalni razvoj, zdajemo otkaz sutra. Ja sam već deset, da se napravila program regionalnog razvoja za sljedećih deset godina u Češkoj. Novi povjerenici će raditi na novi način i ja u potpunosti podržavam ovaj novi pristup e, novog predsjednika i njegove političke smjernice. To je upravo pristup za koji ću se odlučiti u ovoj e, ulozi. Ja ću e, srušiti te silose na taj način da ću pokušati spojiti dijelove ovog e, portfelja. Ja sam e, e, zastupnica u Češkom parlamentu, ja sam političarka, ja nisam državna službenica i ja se stvarno nadam da ću sve ove svoje ciljeve ostvariti. Uvaženi zastupnici, ne mogu sada tu spomenuti sve teme kojima ću se baviti u ovom portfelju koji je zaista uzbudljiv, ali mi imamo svi zajedničke ciljeve i mi ćemo e, to, te ciljeve postići. Počnemo kao prvo tako što ćemo postići važne e, rezultate koje europski građani čekaju u četiri važne, e, važna dosija, zaštita podataka, javno tužilaštvo, zaštita potrošača i znači uredba o sigurnosti proizvoda Istovremeno namjeravam s vama raditi na novom planu rada za ovih pet godina pred nama gdje ćemo objediniti taj, te teme različite iz ovog portfelja. Ako to učinimo, onda ćemo postići jedno pravičnije jedinstveno tržište koje će biti e, na usluzi i potrošačima i poslovnim subjektima. Ja želim da ljudi imaju više izbora, više zaštite i više povjerenja. Hvala vam na pozornosti.